zbog stopa prilagodbe za izravna plaćanja za 2015. Gospodin izvjestitelj ima riječ. Izvolite. Gospodin Sikijerski. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Poštovani predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Danas ćemo govoriti o usvajanju stajališta o stopi prilagodbe za kalendarsku godinu 2015. Radi se o takozvanoj godini fiskalne discipline. To proizlazi iz horizontalne rezolucije iz prosinca 2013. a što je sastavni dio nedavne reforme zajedničke poljoprivredne politike. Glavni cilj toga jest da se uspostavi rezerva za krizne situacije kako bismo podržali poljoprivrednu e, infrastrukturu u slučaju neke velike krize koja bi mogla utjecati na proizvodnju e, ili na distribuciju poljoprivrednih proizvoda. Ukupni iznos za dvije, godine 2014. do 2020. bio je 2,8 milijarde eura, što znači oko 400 milijuna godišnje. Ta financijska disciplina e, što se tiče izravnih plaćanja za 2015. jest jedan od elemenata pripreme proračuna Unije za 2016. godinu. Nacrt, u nacrtu proračuna komisija je za ovu svrhu odvojila 441,6 milijuna eura. Nakon procjena e, izravnih plaćanja i e, rashoda na poljoprivrednom tržištu komisija je e, ocijenila i zaključila da bi bilo dovoljno prilagoditi izravna plaćanja za manje od 1,4%. Trebalo bi tu također naglasiti kako ovo smanjenje treba primjenjivati samo na one poljoprivrednike koji plaćaju više od 2000 eura izravnih plaćanja, dobivaju više od 2000 e, eura izravnih plaćanja godišnje. Bugarska, Rumunjska i Hrvatska su zemlje koje još nisu došle do pune razine ovih plaćanja i stoga se ovo neće na njih primjenjivati. U skladu s ovom uredbom E, stopa prilagodbe treba biti usvojena kao e, suodlučivanjem e, vijeća i parlamenta do 30. lipnja. Neposredno nakon što je komisija poslala svoj prijedlog, prijedlog odboru za poljoprivredu i parlamentu, mi smo odlučili provesti pojednostavljenu i ubrzanu proceduru u skladu sa pravilom 50. U skladu s tim pravilom kao predsjednik tog odbora ja sam sastavio jedan, e, e, jedan izvještaj bez izmjena. Nakon što je taj izvještaj na vijeću usvojen, bez izmjena, naknadno nije, e, nisu zaprimljene nikakve druge izmjene prije ove plenarne sjednice i nadam se da ćemo do glasanja odnosno na glasanju sutra moći usvojiti upravo ovaj nacrt komisije bez izmjena. Vijeće je vrlo jasno u pisanom obliku izjavilo da prihvaća takav prijedlog komisije bez izmjena, što znači da ćemo imati konsensus u prvom čitanju i to unutar roka koji stoji u uredbi. Nedavne, nedavni nedavni problemi na tržištu u Europi zbog ruskog embarga i zbog, zbog sustava kvota za mlijeko pokazuje koliko je važno imati ovakvu rezervu za e, krizne situacije. To je još važnije ako uzmemo u obzir i restrikcije intervencijskih mehanizama i sustava koje, koje je uvela najnovija reforma e, poljoprivredne politike. Također, tu je i sve veći učinak vanjskih faktora, recimo sve veća globalizacija e, trgovine u svijetu i utjecaj koju ona ima na europsku poljoprivredu. Stoga mislim da nikoga ovdje ne moram posebno uvjeravati da je poljoprivreda vrlo jedan osjetljiv sektor koji u velikoj mjeri ovisi o klimi, o situaciji sa cijenama, na globalnom tržištu, o spekulacijama i o međunarodnim događajima trebamo uzeti u obzir prošlogodišnju kontroverzu oko proračuna za poljoprivredu, sredstva koja se sada vraćaju u taj proračun trebaju i ostati u njemu kako bismo se mogli boriti s krize. Htio bih naglasiti kako ova pričuva se sastoji od sredstava koja su upravo namijenjena poljoprivrednoj politici. Poljoprivredni radnicima je oduzet jedan dio plaćanja upravo za ovu priču za krizu, krizna vremena. Ako se ta sredstva ne iskoriste, e, poljoprivrednici će ih dobiti natrag. Dakle, sami poljoprivrednici zapravo čine ovu priču Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospodin povjerenik Hogan. Hvala lijepa ja ću održati vrlo kratko izlaganje. Kao što svi znaju i kao što je dogovoreno tijekom reforme zajedničke poljoprivredne politike, komisija svake godine mora predložiti uredbu koja definira financijsku disciplinu za izravna plaćanja. Smanjenje od 1,3% potrebno je kako bi se financirala krizna rezerva 2015. Eh, godine i to iznosi 441,6 milijuna eura. Vijeće je podržalo prijedlog komisije i ja vjerujem da ćemo tijekom toga e, pravovremeno usvojiti ovaj prijedlog do kraja lipnja kao što je vrlo jasno i precizno e, izložio izvjestitelj. Hvala vam lijepa na ovom kratkom izlaganju. Uistinu ste bili vrlo kratki, a sada dajem riječ kolegama koji su se javili za e, izlaganja. Počinjemo s gospodinom Mišelom Dantanom koji ima dvije minute na raspolaganju. On još uvijek nije stigao, Zatim gospođa Dančila, minuta i 30 sekundi. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ako pođemo od ideje da su um, interesi svih građana Europske unije interesi koje treba zaštititi u slučaju velike krize do kome može doći zbog čitavog niza čimbenika i okolnosti i koja bi mogla utjecati na proizvodnju i distribuciju u poljoprivredi u Europi, E, onda trebamo razmotriti dakle, prilagodbe unutar poljoprivredne politike koja je usmjerena na poljoprivrednike. Radi se o postotku od 1,3% i e, tiče se plaćanja koja nadilaze 2000 eura. Glavni cilj je zapravo oformiti, uspostaviti jednu rezervu koja bi iznosila 441,6 milijuna eura. Ako usporedimo to sa 301 milijun eura od prethodne godine, možemo reći da se radi o sredstvima koja se mogu uistinu iskoristiti za krizu u slučaju e, da do nje dođe. E, Europska komisija dakle iznosi novi prijedlog e, vezano uz stopu prilagodbe nakon procjene koja je provedena u studenom. Europski parlament mora donijeti ovaj dokument do kraja lipnja, dakle unutar zadanih rokova. Ukoliko tome ne bude tako, Europska komisija neće moći donijeti konačnu odluku o toj stopi prilagodbe. Mislim da moramo ispoštovanja prema našim građanima ispoštovati rokove koji su nam dani. Hvala lijepa, gospodin Kužnjok. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, u ime EKR-a želio bih reći nekoliko riječi o ovoj stopi prilagodbe vezano uz izravna plaćanja za 2015. godinu, koja će biti isplaćena u toj godini. Želim reći da moj klub zastupnika podržava ovaj prijedlog i glasovat ćemo za. Ispravak ove stope prilagodbe uspostavljanje krizne rezerve, dakle, pričuve sredstava e, vezano za sljedeće kalendarsko razdoblje u iznosu od 441,6 milijuna eura, zapravo znači da dolazimo do sredstava koja se mogu iskoristiti u ključnom trenutku e, ustrebali u poljoprivredi. Također, um, govorimo o prilagodbi vezanoj uz plaćanja koja nadilaze 2000 eura i tri zemlje neće biti predmetom financijske discipline kao što je rečeno. Uspostavljanje ove pričuve zapravo znači da će nacionalne omotnice biti nešto smanjene, ali s obzirom na to da se nalazimo u vrlo nestabilnim okolnostima, mislim da je ovo dobar postupak. Još uvijek imamo situaciju sa ruskim embargom, imamo situaciju e, koja se pogoršala primjerice za tržište mlijeka kao i za neke druge proizvode. Istovremeno imamo situaciju u kojoj su europska tržišta sve otvorenija proizvodima iz trećih zemalja i to je nešto što zapravo povećava rizik i nesigurnost za poljoprivrednu proizvodnju. Zato je dobro znati da ćemo imati određena sredstva koja će se koristiti za podršku poljoprivrednicima 2016. godine. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi Enrique Müller, e, dvije minute 30. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, zajednička poljoprivredna politika se tijekom posljednjih godina sve više razvila u pravcu slobodnih tržišta. Dakle, pri tome su isto tako povezana direktna plaćanja i to je korak više ka jednom poduzetničkom djelovanju e, samih poljoprivrednica. Međutim, to stavlja poljoprivrednike pred vrlo velike izazove i takav, odnosno takva orijentacija nosi velike rizike za naše poljoprivrednike, pogotovo kada govorimo o obiteljskim gospodarstvima. koji su puno više od čiste mjesta proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. Kada govorimo o takvim obiteljskim gospodarstvima, oni osiguravaju milijune radnih mjesta i isto tako održavaju same krajolike u diljem regija Europe. I kad govorimo o tom, e, toj socijalnoj strukturi unutar sela, ona može ostati održana samo kroz e, takva gospodarstva. Tu govori recimo isto o dobrovoljnim vatrogranskim društvima ili drugim organizacijama koje su upravo povezane sa poljoprivrednicima i u istinu su takvi e, proizvodi nešto što svi žele, pogotovo one proizvode koji su nastali temeljem rada na takvim obiteljskim gospodarstvama. Upravo je to jedan razlog e, zašto to moraju postojati određeni mehanizmi osiguranja rada upravo takvih gospodarstva. Mi uistinu pozdravljamo jedan fond, odnosno rezervu za pričuvu. Mi smo i do sada imali tu e, rezervu i oduzimala su se određena sredstva od poljoprivrednika, ali tu je bila granica 5000 eura ta e, maža bi, odnosno ta granica bi sada trebala biti spuštena. Međutim, nama mora biti potpuno jasno za što se koristi taj novac i kako se onda ta sredstva uistinu i koriste. Kada govorimo o trenutnoj situaciji s obzirom na Rusiju i embargo, ta situacija pokazuje da kada govorimo o političkim odlukama može nastati vrlo snažan pritisak na tržište i da može doći do narušavanja odnosa na tržištu i tu ne bi trebalo e, koristiti samo novce od obiteljskih gospodara, već bi isto tako trebalo koristiti sredstva iz vlastitog proračuna. Pre domnul Dantan e, a revenit, a intrat în sală colegul nostru. Hvala lijepa, gospodin Dantan nam se pridružio, pa mu sada dajem riječ. Ispričavam se ali nekoliko nas našlo se zapravo u problematičnoj situaciji na Strasburškom zrakoplovu prije e, nekog vremena, jednostavno, e, oprostite, na Strasburškom aerodromu prije nekog vremena, jednostavno nismo uspjeli doći do automobila da stignemo na vrijeme. E, dozvolite da kažem da se sada nalazimo u situaciji koja se zapravo odnosi na upravljanje financijskim sredstvima u sklopu zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče izvješća koje je iznio izvjestitelj, e, moram reći da se naravno moramo suočiti sa ruskim embargom i eventualnim kratkoročnim i dugoročnim posljedicama koje bi taj embargo mogao imati na mehanizme o kojima govorimo. Normalno je da kriza koja prvenstveno ima diplomatske korijene E, u konačnici ima učinak na sve sektore, uključujući i e, europsko poljoprivredno tržište. I to je nešto što trebamo uzeti u obzir kada se radi o upravljanju izravnim plaćanjima. Gospodine povjereniče, ne dovodimo vas u pitanje nipošto. Zapravo moramo govoriti o solidarnosti kolegija i općenito o funkcioniranju europskih institucija, jer poljoprivrednici od nas mnogo toga očekuju i mislimo, gospodine povjereniče, da vi trebate biti glasnogovornik ove naše politike. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Senra Rodriguez. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi se slažemo da treba postojati e, fond iz kojeg bi se crpila sredstva u slučaju krize. Međutim, isto tako smatramo da kriteriji moraju biti jasno definirani kako bismo zapravo znali što uopće znači biti u krizi. E, imamo prilike vidjeti da se kriza nastavlja u proizvodnom sektoru u velikom broju država članica. Mnoge države članice prolaze kroz zaista duboku krizu kada se radi o proizvodnji. Ispričava se, ali izgleda da imamo problem sa prijevodom na francuski. E, postoji li neki tehnički problem? Ne, izgleda da je sada sve u redu. Ispričavam se što sam vas prekinuo. Izvolite, gospođo. Želite li da krenem iznova ili da jednostavno nastavim sa svojim izlaganjem? Slažemo se, gospodine predsjedniče, da nam treba krizni fond ali isto tako, kao što sam rekla, trebaju nam jasni kriteriji kako bismo definirali što je to zapravo kriza. Možemo vidjeti da je kriza vrlo snažna u mnogim proizvodnim sektorima i u Galiciji primjerice iz koje ja dolazim Proizvođači mlijeka su uistinu na samome dnu. E, trenutačno je njihova proizvodnja zapravo u velikoj krizi zato što se jednostavno ne uspijevaju pokriti, ne uspijevaju pokriti niti osnovne proizvodne troškove. I upravo zato smatramo da treba odmah djelovati, treba im omogućiti financijsku podršku, ali isto tako treba krenuti s procesom koji bi omogućio da se e, oformi, da se definira jedna javna politika proizvodnje mlijeka koja bi omogućila da se se u budućnosti nosimo sa ovakvim situacijama. Ako se primjerice nađemo u krizi do koju je dovela europska politika, kao što je slučaj ovdje, e, kada je do krize došlo zbog ruskog embarga, onda se novac treba uzimati iz nekih drugih fondova, a ne nužno iz ovog kriznog fonda koji imamo ovdje. Hvala lijepa, gospodin Ferro, minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Za početak pozdravljam jednu skupinu koja je došla iz Burgonje, poznate poljoprivredne vinogradarske i regije proizvodnje mlijeka. Drago mi je što su s nama ovdje. Gospodine predsjedatelju, Europska unija zapravo vodi samoubilačku politiku kada se radi o poljoprivredi. Gospodine Šulc i mislim da ste svjesni da je zapravo europska komisija svojom politikom prema rusiji dovela do situaciju u kojoj su poljoprivrednici dvostruke žrtve. S jedne strane, samo francuska poljoprivreda je izgubila milijardu eura zbog sadašnje krize sa Ruskom. Osim toga, Europska eh, unija je u zajedničkoj poljoprivrednoj politici uzela sredstva kako bi financirala ovaj krizni fond. Vrlo je važno da danas dobijemo konkretne odgovore unutar Europske unije kako bismo eh, se pobrinuli da se sankcije eh, jednostavno ukinu kako bi europski a time i francuski poljoprivrednici konačno malo prodisali, uhvatili e, zraka. Hvala lijepa, gospođa Heranz Garcia, dvije minute. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu izvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Kao drugo, želim također čestitati povjereniku na iznesenom prijedlogu. Mislim da je to prijedlog kojim će e, krizni fond ostati stabilnim. Cilj ovog instrumenta jeste da se na raspolaganje stave sredstva onima koji se nalaze u nezavidnoj situaciji zbog e, krize na tržištu. E, sredstva iznose gotovo 442 milijuna eura. A možemo međutim vidjeti da se ona ostvaruju temeljem smanjivanja određenih izravnih plaćanja koje nadilaze određeni definirani iznos. vrlo je važno da se novac ne koristi za financiranje onoga što je jasno definirano kriterijima i moramo izbjegavati to da ga trošimo nenamjenski, odnosno za krize e, koje uzrokuju neki drugi čimbenici, a ne oni koji su izravno vezani uz tržište. Većina je podržala ovaj prijedlog, međutim moramo paziti da nam se ne bi dogodilo da nam se poljoprivrednici ponovno pretvore u žrtvenu janjad. Kao što znamo, trenutačno postoji ruski embargo. Ako se on nastavi nakon ljeta, bit ćemo zaista u teškoj situaciji. Vrlo je važno da stoga imamo brz, efikasan e, odgovor, e, reakciju na svaku daljnju krizu koja se može pojaviti na poljoprivrednom tržištu. Međutim, ponavljam, važno je da se sredstva koriste za eventualne poremećaje vezane uz tržišta, a ne za druge. Hvala lijepa, gospodin Branen, minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Godišnje utvrđivanje pričuve u poljoprivrednom sektoru zapravo služi tome da se zaštiti poljoprivrednike u slučaju nestabilnosti cijena i elementarnih nepogoda. Krizni fond trebao biti neka vrsta sigurnosne mreže kako bi se poljoprivrednike zaštitilo od događaja koji normalno ne mogu predvidjeti. Ovdje se dakle radi o financijskoj omotnici koja je povezana sa izravnim plaćanjima unutar jedne godine. Europski proračun već je pod velikim pritiskom zbog gospodarske krize i mislim da u slučaju kriznih situacija ne bi trebao trpiti dodatne financijske pritiske. Funkcioniranje kriznog fonda zapravo je prilika da se pogleda na koji način se upravlja zajedničkom poljoprivrednom politici u politikom u krizi i e, na koji način se zapravo mogu e, riješiti određena krizna pitanja. Umjesto da se e, koncentriramo na podršku dohodovnoj strani, morali bismo se zapravo koncentrirati na osiguranje pričuve i pomoći u slučaju pojave čimbenika nad kojima poljoprivrednici nemaju kontrole. Radi se jednostavno o tome da se sredstva alociraju oprezno, razumno i e, s velikim marom. Hvala, gospodin Vojčekovski, minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Solidarnost je velika europska vrijednost. Dakle, svi za jednoga i jedan za sve. U ime toga načela namećemo sankcije Rusiji i trgovinskoj razmjeni s Rusijom, jer zapravo je to ono što e, briga za mir i sigurnost u Europi od nas traži. Načelo solidarnosti međutim nije profunkcioniralo zato što su poljoprivrednici ti koji su morali snositi e, veliki teret i zapravo se sve prelomilo na njima. U Baltičkoj regiji ili u Finskoj zapravo je došlo do situacije gdje su milijuni tona jabuka koje su se nekada izvozile u Rusiji e, našle blokirane i jednostavno su propale. Francuska i Njemačka su također pretrpjele velike gubitke. Govorimo o nekoliko milijardi eura gubitaka. Pomoć koju će poljoprivrednici dobiti iznosim svega stotine milijuna eura i e, ti, ta sredstva nisu uvijek e, dodijeljena na razuman i pošten način. Dobro je stoga da imamo jedan poseban fond. On inicijalno nije bio korišten za ovu svrhu i moramo si postaviti pitanje čemu taj fond služi ako ga se ne koristi u kontekstu ruskog embarga.

Mulțumim. Domnul Flanagan, un minut. Gospodin Flanagan, minuta. Hvala lijepa podržavam ovu ideju kriznoga fonda za poljoprivrednike. Mislim da je žalosno što je zapravo Europska unija postala jedan policajac e, čiji e, funkcioniranje plaćaju poljoprivrednici u Europi. To je jednostavno situacija koja ne funkcionira i sasvim je jasno da moramo nešto učiniti zato što e, samo u Irskoj su poljoprivrednici izgubili više od 235 milijuna eura, a poljoprivrednici diljem Europske unije izgubili su stotine milijuna eura. Što će se dogoditi u slučaju dodatne krize? Mi u Irskoj zaista smo pretrpjeli mnogo toga kada se radi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. 80% sredstava iz zajedničke poljoprivredne politike e, zapravo je otišlo na zaštitu najbogatijih poljoprivrednika, ali što s onima koji su manji, jer izgleda da oni ne zaslužuju takvu potporu, a trebali bi. Hvala gospodin Buda. Gospodine izvjestitelju, e, povjereniče, uvaženi kolege. E, ovaj prijedlog sadrži mehanizam koji je uistinu nužan za održivu e, dugoročnu poljoprivrednu politiku. Upravo zato želim reći da mi se sviđa stajalište gospodina povjerenika Hogana. Mislim da moramo pružiti mogućnost poljoprivrednicima da budu zaštićeni jer države članice imaju mogućnost da među ostalim isplaćuju e, sredstva i nakon e, predmetnog perioda, odnosno sa e, malim zakašnjenjem. Također želim reći da treba uzeti u obzir razlike između izravnih plaćanja među državama članicama. Nikada ono što prima e, primjerice e, rumunjski poljoprivrednik u visini od 150 eura ne može biti mjereno sa onime što prima poljoprivrednik na primjer u nekoj drugoj državi članici u visini od 500 eura. Zato treba uzeti u obzir razlike između poljoprivrednika i treba imati na umu situaciju u svim državama članicama unutar europskog prostora. Europska komisija također se mora pobrinuti za uspostavnu ravnoteže između poljoprivrednih rezultata s jedne strane i s druge strane e, dostupnosti poljoprivrednog proizvoda za europske građane. Što se tiče ruskoga embarga, E, poljoprivredna proizvodnja Europske unije jasno ukazuje na to da trebamo e, se zajednički potruditi da pronađemo održiva rješenja. Hvala. Gospodin Deno, minuta. Gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege, Meni se čini da je ova stopa od 1,39% za 2016. godinu zapravo razumna. Pravi izazov nije definiranje stope, već općenito definiranje proračuna u smislu preuzetih obveza. U e, izvješću Odbora za poljoprivredu za 2016. godinu stoji da bi u slučaju velike krize zapravo trebalo primarno koristiti dodatne marže koje su dostupne u rubrici broj 2. Kao što već rečeno, u više navrata, poljoprivredna kriza mogla bi se pogoršati, posebice kada se radi o e, ruskoj, e, ruskim sankcijama vezano uz krizu u Ukrajini e, i u slučaju neprovedbe sporazuma iz Minska. Situacija se može dodatno pogoršati vezano uz povrće i voće na cijelokupnom području, a nemojmo pritom zaboraviti niti e, sustav kvota e, koje bi mogle uništiti veliki broj malih poljoprivrednih gospodarstava kako u Francuskoj, tako i u drugim europskim zemljama. Gospođa Ashworth, minuta. Gospodine predsjedniče, cijenim, razumijem namjeru ove pričuve u pogledu krize. Međutim, mi mislimo da bi tu bio jedan bolji način da se to financira. Ja nemam nikakvih problema s time, dakle, da se ovaj prag promijeni. Međutim, želio bih izraziti svoju zabrinutost u pogledu toga kako će to utjecati na proizvođače u mojoj zemlji. To je zemlja koja zbog svoje strukture poljoprivrednih e, gospodarstava je nešto drugačija. Što znači da e, i pojedinačni proizvođači koji su i tako pod velikim pritiskom će nositi još veći trošak nego prosječni poljoprivrednici. E, to je u stvari jedan doprinos, odnosno naknada za jedan fond koji je vlada u stvari odbila i ne želimo pristupiti. Gospodin Ali, jedna minuta. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kada govorimo o ovim zahtjevima koji se trebaju ispuniti i uspostavljenim pravila pogledu direktnog plaćanja je nešto što je vrlo važno kada govorimo o cjelokupnom procesu e, proračuna za 2016. Kako bismo mogli podržati poljoprivredni sektor u slučaju krize i kako bismo mogli djelovati na samu e, proizvodnju u pogledu ove pričeve koje je predložena od strane komisije, u nacrtu proračuna e, za 2016. iznos od 44,6 milijuna, što je u stvari poslak 1,39% i se temelji na pretpostavci da će se to koristiti samo za ona direktna plaćanja kod poljoprivrednika gdje se prelazi sa 2000 eura, što ne uključuje i neće biti uključene sve države članice. To znači da će to biti manje novca za poljoprivrednike i tu bi bilo dobro da učinimo najviše što možemo za pojednostavljenje samih obrazaca za manje poljoprivrednike jer ove mreže će biti e, e, uključene u proračun za 2016. I mi podržavamo ovo izvješće. Hvala lijepa, gospodin Torres. Jedna minuta. Gospođa Torres. Zahvaljujem. Kada govorimo o malim poljoprivrednicama u Južnoj Europi, oni se već godinama nalaze u krizi. I što se tiče poljoprivrednika u moje zemlje, oni moraju prozdavati svoje mlijeko 33 centa e, po litri mlijeka. Dakle, uistinu nam treba jedan e, e, fond za krizu, ali ne možete koristiti ovako slabu zaštitu. Nama treba nešto što će imati stvaran utjecaj na cijene. Ljudi žele uistinu dostojanstveno živjeti, stoga je važno da pomognemo ljudima kad postoji kriza, ali ne možemo to učiniti na jedan ad hoc način. Trebamo uistinu politički se obavezati na to da ćemo naći jedan model kojim ćemo e, zaštititi opće dobro gdje je sama e, zemlja i poljoprivrednici ono što branima ne velike korporacije trebamo činiti nešto kako bismo ispravili pogrešne e, poteze koje smo učinili u prošlosti. Hvala lijepa. Gospođa Šrajer. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prije svega bih željela reći da ja podržavam prijedlog izvjestitelja jer ovo bojkotiranje Rusije uistinu utjecalo na naš izvoz i na našu poljoprivredu i tome i dalje tako kada govorimo o našim izvozima u Rusiju, trebamo reći da imamo pad od 30%, stoga je uistinu potrebna podrška od strane Europske unije, kako obiteljskim gospodarstvima, tako i drugim e, sektorima e, unutar poljoprivrede. bitno da ljudi prežive E, puno toga i se odnosi na sektor voća i povrća i mliječnih proizvoda, ali drugi sektori su tu pod utjecajem te krize. Recimo kada govorimo o proizvodnji e, svinjetine, tu se to isto može vidjeti. Dakle, u svakom slučaju ovo utječe na sve sektore u e, Nizozemskoj. E, naravno, manje poljoprivrednici su posebno pogođeni time, stoga bih vas zamolila da osigurate da e, sva ova sredstva koje postoje u ovom fondu je nešto što istinu možemo dobro iskoristiti. Trenutno dok je ovaj novac nužan, molim vas, njega moramo rezervirati za plaćanja u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 i nadamo se da će barem krajem srpnja, početkom kolovoza biti nacionalni paketi spremni kako bi mogli pomoći svima onima koji su pod utjecajem ove krize. Na primjer, proizvođači rajčica će isto trebati e, podršku. I zaključno bih još rekla da moramo imati manje pravila, ali ja primjećujem kada govorimo o sektoru hortikulture i e, nekim dijelovima poljoprivrede da pravila nisu na dobro poljoprivrednika. To je nešto što moramo onda prilagoditi. Hvala vam lijepa. Gospodin Rebega, jednu minutu. Gospodine povjereniče, kolegice i kolege, ovaj instrument je nešto što istinu potrebno kako bismo mogli koristiti novac na koriste poljoprivrednika. Isto tako trebamo imati i na umu da se taj novac mora koristiti kako treba i tamo gdje on uistinu potreban. Nažalost, nitko ne može uvijek dobro pogoditi kad e, će doći do neke krize, kao što je recimo bio ovakav embargo prema e, Rusiji. I ja imam povjerenje u povjerenika Hogana da će on e, definirati jasne uvjete kako bi se moglo doći do tih sredstava. Trebamo biti svjesni toga da je to na kraj krajeva novac naših poreznih obveznika i kao što su kolege rekle, ne smijemo previdjeti činjenicu da je poljoprivrednicima gotovo nemoguće međusobno se natjecati zbog tih različitih e, iznosa koji im se isplaćuju. Mislim da bi na kraju kraja trebalo i ukinuti direktna plaćanja. Dame i gospodo, poljoprivreda e, osjeća posljedice i moramo ujediniti snage. 2016. će isto tako biti potencijalno jedna teška godina u pogledu poljoprivrede zbog tog ruskog embarga. To će dovesti do gubitka radnih mjesta i mi trebamo pomoći poljoprivredi. Poljoprivrednici plaćaju vrlo visoku cijenu u ovoj krizi i nesigurno je koliko će dugo još potrajati ovaj embargo. Postoji jedan politički sukob između Europske unije i Rusije, a poljoprivrednici plaćaju cijenu. Možda bi trebali Znači, nova tržišta. Rusija je bilo vrlo važno tržište za EU proizvode. Svinsko meso je vrlo važno kada govorimo o izvozu Danske. Mi bi trebali naći alternativno tržište. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, nitko ne kaže da nam ne treba ova pričuva u slučaju krize, ali zajednička prirodnija politika je upravo najveći uzrok krize. Ona je upravo osnažila te razlike u pogledu toga kako se sredstva distribuiraju e, i Mala i srednja poduzeća su posebno nastradala kada govorimo o toj liberalizaciji. Cijene e, ne odražavaju same troškove proizvodnje i multinacionalne tvrtke posvuda preuzimaju. Konkurentnost, to je druga velika riječ koja se često koristi. Ali nekim ljudima se plaća čak i dva i tri puta po hektaru više nego što se drugima plaća. I stoga upravo mala i srednja e, gospodarstva se bore da uopće prežive i prodaju svoje proizvode. Dakle, 500 eura koje dobiju kroz jednokratno plaćanje neće biti dostatno da prežive ovu krizu. Gospođa Ribeiro, gospodine predsjedniče, povjereniče, trebamo stvoriti uistinu ovakvu jednu pričuvu koja se može koristiti kada dolazi do e, krize. I ja pozdravljam reakciju komisije jer je to posebno važno kada govorimo o malim poljoprivrednicima. I pozdravljam ovaj novi prag od 2000 eura. Neki tvrde postoje različite ideje kako bi trebalo taj novac e, iskoristiti, ali ono što je bitno je da mi proizvođačima i dalje trebamo e, prenositi poruku. Ako postoji bilo koji višak u sektoru, e, treba izbjegavati rezove direktnog plaćanja ako imamo izvanredne okolnosti, onda su potrebne izvanredne mjere. Europski poljoprivrednici su izloženi čitavom nizu rizika, što dakle, isto tako ugrožava njihov e, prihode, e, što se vidi sada i tijekom ovog ruskog embarga. To je isto tako pitanje kvota vezano uz mliječne proizvode. E, ovaj ruski embargo je jedna politička i gospodarska odluka, ali poljoprivrednici sada plaćaju cijenu te odluke. Mi moramo smanjiti negativnost te situacije i ja predlažem da dio tog novca treba e, upravo uložiti u bolje instrumente kako bi se moglo bolje regulirati tržište, kako bi se moglo pravovremeno intervenirati na tržištu mi smo suočeni sa vrlo ozbiljnom krizom koju treba rješavati i trebamo isto tako biti svjesni određenih izuzeća. Gospodin Franzulica, izvolite. Dear Commissioner, Poštovani povjereniče, dame i gospodo, želio bih e, reći da sam za ovu prilagodbu za izravna plaćanja za 2015. To će nam omogućiti jednu rezervu koja će se moći koristiti u poljoprivrednom sektoru u e, trenucima velike krize koja će utjecati na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Ako početkom svake godine e, primjenjujemo e, smanjenje direktnog plaćanja uz instrument financijske discipline, to će biti dobro iako dođe do tako nečega. To će biti dobro sredstva iz kojih ćemo svi imati određene koristi koje ćemo moći koristiti tijekom krize. Stoga uistinu podržavam to da nametnemo vrlo jasne uvjete za korisnike i ja zahvaljujem i povjereniku i izvjestitelju gospodin Donald Dalton Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja nisam dakle podržavao postavljanje jednog ovakvog fonda za krizu kada govorim o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Postoji čitav niz e, e, drugih sredstava koje komisija ima na raspolaganje da se ne uzima novac poljoprivrednicima jednima, da se uzme da bi se drugima damo. E, dakle, trebamo omogućiti poljoprivrednice da budu globalno konkurenti. Na taj način ćemo spriječiti stvarne krize. Jednostavno smatram da nije dobar način kako se to čini. Ovaj prag od 2000 eura je nešto što je loše. Upravo će opet veliki poljoprivrednici od toga e, profitirati. Ako imamo jednu priču u slučaju krize, onda bi svi poljoprivrednici trebali doprinositi tom fondu. Inače ovako izgleda da se novac uzima od jednih država članica i daje drugim državama članica. To će svakako reći poljoprivrednici u našoj zemlji. Dakle, da, da imamo jednu disproporciju od koje oni nemaju nikakve koristi. Hvala lijepa, gospođa Köstinger. Zahvaljujem. Povjereniče, ja situaciju vidim nešto drugačije nego gospodin Dalton. Ja mislim da poljoprivrednici nisu uzrokovali ovaj ruski embargo i da je zasigurno naš zadatak ovdje da isto tako pripomognemo. I ja mislim da upravo ovaj embargo pokazuje koliko su važne ovakve pričuve u slučaju krize E, pogotovo kada govorimo o tržištu voća i povrća možemo reći da smo mogli odteretiti poljoprivrednike kroz takvu jednu pomoć u Austriji se radi dakle recimo o 100 e, eura po izvoznoj mjeri i na taj način su se mogle odteretiti sami poljoprivrednici, mogli im se pomoći. Ja mislim da su ovo vrlo važne mjere u vrijeme krize, međutim željela bih reći da mi isto tako trebamo dodatno poraditi na tome moramo bolje moći iskomunicirati takve hitne mjere i isto tako moramo imati jedan učinkovit sustav kada govorimo o tom plaćanju to mora uistinu e, moramo spriječiti bilo kakav višak birokracije koji bi tu mogao uslijediti stoga bih zamoljala e, komisiju da provede jednu evaluaciju postojećih mjera ne smijemo čekati na sljedeću krizu kako bismo poboljšali instrumenti kako bi naši koncepte diljem europske unije kada govorimo o upravljanju krizom i još na kraju kao i kolegica Sofija Rebero bi željela vas uputiti na mliječni sektor. 31. ožujka je ukinuta kvota i mi uistinu moramo pomoći našim poljoprivrednicima pogotovo onima koji se nalaze negdje u rubnim područjima. Oni su time izloženi velikim izazovima i upravo u mliječnom e, sektoru će e, izgubiti se određena sredstva. Stoga gospodine povjereniče bih vas e, zamolila da poduzmete sve napore koje možete kako bi te mjere se isto tako mogu osnažiti kako bi mi mogli poboljšati konkurentnost mliječnog sektora. Hvala vam lijepa. gospodin De Castro. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, povjereniče, Sutra ćemo glasati o nečemu što ukazuje na financijsku disciplinu i to je jedna matematička kalkulacija koju je provela komisija kako bi mogla postaviti jednu pričavu za 2016. gdje ćemo imati e, smanjena direktna plaćanja. Naš klub zastupnika će glasati e, za prijedlog gospodina e, Sjekerskog i isto tako u odboru je usvojeno. Međutim, ova rasprava nam daje mogućnost da E, naglasimo to da kažemo da je ovaj mehanizam financijske discipline nešto što trebamo uistinu naglasiti s obzirom na cjelokupni proračun, ali kolege su rekli da krize nailaze sve češće. I recimo ovaj ruski embargo je izazvao jednu takvu krizu. E, I sami poljoprivrednici koji trebaju plaćati cijenu te krize. Ako sada dugoročno to pogledamo, gospodine povjereniče, mislim da moramo e, još jedan puta poraditi na tim instrumentima. Potrebni su nam novi i snažni instrumenti koji će biti jedna vrsta sigurnosne mreže za poljoprivrednike, dozvoliti im da budu konkurentni bez ikakvog straha na globalnom tržištu. Tijekom posljednjeg saziva parlamenta smo naglasili da financijska disciplina se treba provesti samo nad onim e, e, farmerima e, koji imaju ovaj prag od 5000 eura. Nažalost, sada je ta prag utvrđen na 2000 eura. Moje kolege misle kad bi imali viši prag da bi to bilo bolje s obzirom na manje poljoprivrednike i da bi plaćali samo oni koji su imali manja smanjenja. Gospodin Marijas, izvolite. Dame i gospodo, u vrijeme kad imamo veliki javni dug u Grčkoj, ta ideja pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru je nešto što je vrlo teško za poljoprivrednike u Grčkoj koji su izgubili stotine tisuća, ako ne i milijune eura zbog ruskog embarga. s obzirom na uvjete u Grčkoj, jako je stradao poljoprivredni sektor ono što moramo učiniti je da osiguramo nekakvu zaštitu tim poljoprivrednicima. I tako su jako srezani njihovi e, prinosi i iz tog razloga

Ja se pridružujem tome da za krize moramo imati i odgovarajuću pričuvu i da je to dobro predloženo od strane e, komisije i dobro je obrazloženo kako će se to učiniti. Međutim, želio bih vas upozoriti na sljedeće. Što se tiče mađarske i same prakse, tu postoje određene kontradiktornosti. Ovdje vidimo kod izravnih plaćanja i kod određenih e, šteta da onda nastupe oligarsi i prijatelji političara koji dobivaju taj novac e, međutim e, budući da je vlada koruptna sve više to viđamo a naš ministarstvo poljoprivrede je odgovorno za to nedavno je došlo i do uhićenja u tom pogledu i možemo istinu utvrditi da u Mađarskoj se podržavaju samo oligarsi u tom e, smislu. Opozicija uvijek iznova upozorava na to, međutim u svakom slučaju pozdravljam odluku komisije da to treba učiniti na jedan javan način. Grazie Presidente. Per sostenere il settore agricolo in caso di crisi di... Hvala lijepa. U svrhu podršku, podrške poljoprivredi u vrijeme krize u proizvodnji i distribuciji treba nam ovakva jedna pričuva. I politički cilj je stvoriti jedan učinkovit instrument pomoću kojeg ćemo se moći nositi s takvim hitnim slučajevima čini se da je kriza postala više pravilom nego iznimkom. Imali smo dakle probleme sa mlijekom, e, sa kvotama i pogotovo ruski embargo, što je čitav sektor činio vrlo nepredvidljivim. Također imamo i razne međunarodne krize koje nam prijete. Stoga moramo e, imati u proračunu određena sredstva upravo za e, kriznu pričuvu. 441,6 milijuna je ono što je komisija e, vidjela za 2016. Ja se nadam da će to sredstvo biti vraćena poljoprivrednicima kroz izravna plaćanja ako ne budu iskorištena za vrijeme e, krize. To naravno nije dugoročno rješenje, niti održivo rješenje, ali ne možemo natjerati i poljoprivrednike da plaćaju za krizu za koju nismo krivi. Svejedno mi je drago e, i podržavam ovu inicijativu povjerenika i nadam se da ćemo naći da bolje rješenje. Gospodin Andrew. Hvala lijepo. Ono oko čega se svi slažemo jeste da pravila nisu sasvim jasna oko ovoga fonda. Ja bih htio nešto predložiti, vidim da se gospodin Hogan već okrenuo i ja sam sada time jako polaskan. Britanski poljoprivrednicima, britanskim poljoprivrednicima su sredstva smanjena za 50% zbog toga što je euro oslabio. A zašto je oslabio? Zato što ga koriste zemlje koje nikad nisu trebale ni pristupiti eurozoni to je možda bila Božja volja, e, ali u svakom slučaju je i volja komisije. Ovaj fond bi se u tom slučaju mogao koristiti i kao e, zamjena za prethodni, e, za prethodni, ni fond pomoću kojeg bismo mogli e, kompenzirati e, sve ono što britanski poljoprivrednici gube zbog e, lošeg izvoza i jeftinog uvoza iz Europske unije. To samo po sebi nije argument za Europsku uniju, međutim na taj način bismo mogli osiromašiti britanske građane i koje ne bismo mogli doprinositi uopće poljoprivredne politici. E, Velika Britanija u velikoj mjeri doprinosi ovim sredstvima i moramo znati da na tim sredstvima podržavamo i domaću proizvodnju, a ne da podržavamo propali ekonomski projekt. Ja ću ostati na ovoj raspravi koliko god mogu, ali moram e, također sudjelovati na jednom sastanku na, o poljoprivredi jer me zanima što se onda ima o tome reći. Hvala. Hvala lijepa. Sada idemo na e, izravna javljanja. Četiri pitanja tu imamo. Gospodin Grizus, minuta. Agapiti min Dragi kolege, ne smijemo brkati uzroke ove krize. To nije bio samo ruski embargo. Prije ruskog embarga imali smo i Europsku uniju um, koja je također, koja također snosi veliku krivicu. Uopće nije upitno da se radi ovdje o dobroj ideji. Trebali bismo imati jedno, jedan fond koji bi se mogao brinuti uz slučajeve prirodnih katastrofa, međutim posebno u slučaju Grčke, ja bih htio naglasiti činjenicu da uzgo koju nisu uzrokovali grčki poljoprivrednici niti grčki narod. Imamo političare koji su to uzrokovali i različite politike koje su donosili na štetu poljoprivrede u Grčkoj. Nije nam ostala gotovo nikakva industrija, nitko ne želi koristiti obnovljive e, izvore energije, želimo pretvoriti Grčku u jedan ogromni hotel. Gospodin Soltes, minuta. Dragi kolege, hvala lijepa. Ja podržavam e, ovu stopu prilagodbe za izravna plaćanja s 2015. koja će se primjenjivati 2016. I u ovom slučaju moramo znati da ako želimo negdje nešto dati, negdje drugdje moramo i uzeti. I upravo zato nam treba odgovarajući nadzor nad alociranjem tih sredstava, nad alociranjem sredstava, zato što ćemo tim sredstvima pokušati ublažiti posljedice krize i zbog toga je ključno imati vrlo jasne kriterije koje će komisija provoditi pri alociranju tih e, sredstava. Ti kriteriji moraju biti jasni, moraju biti e, promišljeni i uz njih mora ići i učinkovit nadzor. Ne smijemo se dovesti u situaciju u kojoj moramo razgovarati o nekakvim neregularnostima. I upravo zato učinkovito korištenje i pravilno korištenje sredstava jest ključno. Gospodine minutu. Činjenica je da se krize događaju stvarnim ljudima i čak ako nam trebaju ovakvi fondovi za hitne slučajeve, možda nam trebaju, treba ih e, provoditi na lokalnoj razini jer ovo nije područje jer u novom području se događaju hitne slučajeve, trebaju nam, e, treba nam pomoć i to trebaju obavljati države članice na lokalnoj razini. Jedan kolega je prije rekao da države članice imaju ta rješenja. Ne bismo e, trebali to to primjenjivati na 500 milijuna ljudi od e, Arktika do Sicilije, od tundre do nasada maslina. Morate shvatiti da je veliko loše, da je malo lijepo, a da je mikro čarobno. I zato treba to sve odvesti na lokalnu razinu. To je ono za što se mi zalažem. Hvala lijepa, gospođa Morvaj, minutu. Kedes egy konkrét ügyben és nagyon fontos ügyben szeretném kérni Zahvaljujem. Gospodine bih za pomoć. Želimo da nešto ispitate. U Mađarskoj postoji jedan nacionalni park. Ja sam ga posjetila preko vikenda i tu sam bila vrlo potresena i to bih željela prenijeti i vama negdje 15 km se vozi osobnim vozilom, a ne vidite nigdje niti jednu životinju na pašnjacima. Zašto ne? Zašto ne postoje više životinje tamo? Jer su životinje zatvorene u štalama. To je zbog toga što poljoprivrednici su morali odustati od svojih pašnjaka, kroz korupciju su izgubili svoje pašnjake, životinje su bolesne i poljoprivrednici bankrotiraju i ako odete tamo vidjet ćete ti ljudi koji su tamo nekada živjeli odnosno ljudi koji su sada tamo uopće ništa ne znaju o poljoprivredi, žele samo dobiti sredstva od Europske unije. Molim vas, morate brzo ispitati što se tamo dogodilo. Hvala povjerenik Hogan, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Htio bih zahvaliti svim e, zastupnicima koji su doprinijeli ovoj raspravi, pogotovo gospodinu Sikerskom e, izvjestitelju koji nam je predstavio ovaj izvještaj. Htio bih komentirati činjenicu da bi nam za ovo trebalo dodatnih sredstava upravo za ovu priču. E, ovo pokazuje solidarnost Europske unije s poljoprivrednicima u vrijeme krize. Ja podržavam ovu podršku koju ste danas pokazali za prijedlog za rezervu za 2016. za poljoprivrednike kada se nađu u teškim situacijama. Dakle, to se radi o solidarnosti na dijelu. Kao što rekoh, ovaj fond se financira iz postojećih resursa. Mnogi su zastupnici spomenuli e, ruski embargo i posljedice koje je on imao na, na evropske poljoprivrednike. Htio bih vas posjetiti da je prošlog listopada komisija imala jedan prijedlog kojim, kojim je donijela rezervu za krizna vremena i s novom komisijom smo uspjeli e, doći do nove odluke kako bismo došli do resursa koje su nam potrebne kako bismo iskazali solidarnost sa poljoprivrednicima i došli do sredstava iz drugih, e, sredstava, e, iz drugih izvora. Dakle, imamo sada 350 milijuna eura. Neki zastupnici će se sjetiti upravo tih mjera jer smo ih predstavljali, ali znam da su mnogi i zaboravili upravo te odluke koje smo donosili u um, studenome kako bismo e, ispravili neke prethodne odluke. Htio bih također zahvaliti e, tadašnjem povjereniku koji je imao puno razumijevanja i koji je pomogao e, europskim poljoprivrednicima u tim teškim vremenima. Što se tiče svinjetine, htio bih reći da, smo, da znamo da postoje poteškoće sa tržišta je povučena velika količina e, svinjetine i to je stabiliziralo situaciju kod mnogih proizvođača svinjetine. Također e, smo otvorili mogućnost dodatnih mjera kako bismo zamijenili recimo ono što je e, prije odlazilo u Rusiju, sada odlazi na recimo u Filipine i neke druge države i na to odlazi 73% e, iznosa, odnosno e, svinjetine koje prije se izvozila u Rusiji. Dakle, evo to je primjer kako smo riješili situaciju sa svinjetinom. Što se tiče prilagodbe financijskoj disciplini, moramo se prisjetiti da mali poljoprivrednici u Europskoj uniji e, su izuzeti od ovog, e, od ovog praga od, odnosno od ove mjere jer su ispod razine od 2000 eura. E, jer je kolega rekao da mnogi neće morati platiti ovaj doprinos, ali je činjenica da su tu veći, da je većim proizvođačima lakše plaćati upravo to. E, znam da e, je kolega iz Ujedinjene kraljevine upoznan sa situacijom da iznos kojim se e, kompenziraju britanski poljoprivrednici je puno veći od onoga što im daje sama britanska vlada. I ja želim naglasiti da bi Europska unija trebala uvijek više podržavati ove mjere e, nego, vlastite, nego same države članice u poljoprivredi barem. Na kraju mi je drago što ste pozdravili moj prijedlog i radujem se pozitivnom glasovanju sutra. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Sada dajem riječ gospodinu izvjestitelju Sekijarskom. Izvolite. Šanoni Panie komisažu, e, sprawa... Dame i gospodo, povjereniče, ovo je jedan formalni, jedan tehnički izvještaj, pa smo imali isto tako i tehničku raspravu, iako sam vam zahvalan na njoj. Brzi postupak za usvajanje ovog dokumenta znači da treba postojati visok stupanj suglasnosti između Vijeća parlamenta i komisije, a to je naravno jako važno kada nastojimo reagirati u nekim teškim situacijama. Slušali smo o solidarnosti i da, naravno, gotovo svi osim onih najmanjih su dali svoj doprinos ovom fondu i ta će se sredstva koristiti od strane onih koje je kriza pogodila. Dakle, solidarnost tu igra jako važnu ulogu. Moramo upamtiti da je poljoprivreda vrlo specifičan sektor, da mi ovisimo o vanjskim faktorima, o vremenu, kao i o međunarodnoj situaciji. I stoga nam trebaju instrumenti koji ne dolaze uvijek sa slobodnog tržišta. Slobodno tržište pak zahtjeva određenu podršku kako bi se moglo nositi sa nekim kriznim situacijama. Jedno od najvećih e, slabih točaka reforme poljoprivredne politike jeste restrikcija e, odnosno smanjivanje e, intervencije u tržište. Ja sam o tome već prije govorio. Mi doista jesmo previše ograničili te intervencije i naravno da nam treba tržište. Sada općenito imamo manje sredstava za zajedničku poljoprivrednu politiku i za poljoprivredu općenito. Ne bismo smjeli reći da je do krize dovela zajednička poljoprivredna politika, jer KAP ne podržava samo e, poljoprivrednike, nego i potrošače, zato što on znači jeftiniju hranu. I zaključno htio bih zahvaliti predsjedništvu i komisiji još jednom na njihovoj suradnji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepe, time završavamo ovu raspravu. Sutra ćemo imati glasanje. Kao sljedeća točka dnevnog reda imamo izvješće